E, još jedna pitanje koje se odnosi na dnevni red. Nadam se da je. Ja bih vam također želio zaželjeti e, ugodan odmor, ali bih e, naglasio da je tradicija da se rasprave o ljudskim pravima vode četvrtkom popodne. Međutim, smatram da su ove teme toliko važne da bi o njima trebalo raspravljati i glasovati sa većim brojem nazočnih e, zastupnika. Možda bi u sljedećem mandatu o tome mogli glasovati zajedno sa drugim glasovanjem tijekom prijepodne kako ne bismo tako važne odluke o važnim pitanjima donosili sa samo nekoliko ljudi prisutnih u vječnici. Hvala. Hvala, primio sam na znanje ovo što ste rekli. Mi smo to naveli u zapisniku. No, E, ništa ne stoji na putu onima koji su zainteresirani da sudjeluju ovdje. Dakle, na članovima je da sami odluče i dođu ovamo. E, nitko ih ne sprečava. Hvala vam lijepa. Ovime zaključujem sjednicu.